ravnoteže kada je riječ o ovim socijalnim i ekonomskim pitanjima. Gospodarstvo mora raditi na dobrobit, za dobrobit društva, pridonijeti socijalnoj uključenosti, pristojnim radnim mjestima. To mora biti odskočna daska za pojedince i obitelji kako bi oni mogli sa, samouvjereno planirati budućnost iako su brojčani pokazatelji koji se odnose na europsku uniju e, pozitivni e, sada ću ih iznijeti. Dakle, gospodarstvo Europske unije se i dalje širi, stvaraju se nova radna mjesta. Napredujemo kada je riječ o socijalnim pokazateljima. Dohodak kućanstava u većini država raste. Kada je riječ o broju ljudi koji su u opasnosti od siromaštva, od 2017. njihov broj se smanju. Sve više e, žena koje pronalaze radna mjesta. Sve je to pozitivno, ali pred nama su i veliki izazovi. Po meni jedan od najvećih izazova leži u tome što je, dohod, što, je dohodak kućanstava rastao sporije od BDP-a 10,9% u odnosu na 15% u razdoblju od 12 godina. To jasno pokazuje da zapravo naš svijet nije uključiv i to je ključno pitanje za građane i za Europsku uniju u cjelini vjerujem da će to igrati važnu ulogu u osiguravanju kohezije i stoga budućnosti europske unije. Nezaposlenost mladih je na 18,6% i to je neprihvatljivo visoko. Iako je jamstvo za mlade tu pomoglo, imamo problem nedovoljnog financiranja. Tu je veliki izazov E, prekarnog rada gdje radnici ne mogu ostvariti svoja prava i nemaju socijalnu sigurnost. I to je jedan od razloga zašto ću podržati amandman kojim se poziva na e, zabranu ugovora s nula e, radnih sati. Također imamo velik broj ljudi koji su neformalni skrbnici, neformalni pružatelji skrbi u obitelji, a većina njih su žene. Da, imamo direktivu o ravnoteži privatnog i poslovnog života, ali kada je riječ o e, neformalnim skrbnicima, direktiva nije dobro riješila to pitanje. Također smo u rezoluciji jasno dali do znanja da socijalni ciljevi i obveze europske unije su podjednako važni kao i njezini gospodarski ciljevi i da se time ne jamči samo gospodarski rast već i da oni sami po sebi moraju biti zaseban cilj to podržava naš pristup svim prijedlozima u ovom izvješću kad je riječ o godišnjem pregledu rasta. Ovo izvješće šalje snažnu poruku građanima da smo mi u parlamentu prepoznali potrebu naših građana da gledaju prema budućnosti samouvjereno i želim još jednom zahvaliti svima koji su doprinijeli e, radu na ovom izvješću. Hvala. Da, sada u ime vijeća e, gospođa Šot. E, draga gospođo predsjednice, dragi članovi ovog visokog toma, hvala što ste mi dali priliku da nas govorimo o europskom semestru, što je u dan je veoma relevantna tema. Vijeće smatra da je semestar veoma važan. Stoga sam veoma zadovoljan da imam priliku razmijeniti stajalište s parlamentom o toj temi. Ukoliko želimo da Europa bude relevantna za svakodnevni život građana, moramo dati rezultate po pitanju rasta radnih mjesta, kvalitetnog obrazovanja, socijalne zaštite, inkluzija, isto tako i po pitanju održivosti okoliša. Naglašavamo tu da se radi o pitanju vlasništva koje moraju preuzeti zemlje članice. Moramo ubrzati reforme. Europski semestar u tom smislu želi poboljšati situaciju u svakoj od zemalja članica, a isto tako i diljem Europske unije. Dogovor o zajedničkom cilju je upravo stoga važan. Vaše, vaše izvješće zorno pokazuje da taj zajednički stilj postoji i da nam je doista zajednički. Zato mi je drago da nas mogu s vama razgovarati o tome. Nedavno ste to riješili na razini nacionalnih parlamenta. Prvo nešto pozitivno. Dokazi sugeriraju da e, europsko gospodarstvo raste. E, stopa zapošljenja sve više i viša, ulaganja se oporavljaju, isto tako i javne financije. Međutim, sasvim je jasno da preostaje još mnogo izazova. Govorili ste o nekima od njih u samom izvješću. Imamo dugoročne izazove koji su još tu. Stanovništvo stari, digitalizacija, te učinak digitalizacije na svijet rada, klimatske promjene, neodrživo korištenje prirodnih resursa. Jačanje investicija je i dalje e, prioritet. Prije prioritet za e, promicanje snažnijeg oporavka i e, snažnije stope rasta u dugoročnom smislu. Širenje Europskog fonda za strateške investicije u smislu financijskih kapaciteta predstavlja važan korak ka postizanju tog cilja. Nastavimo stoga e, zajedno raditi na ovome kako bismo pojačali socijalno ulaganje u ljudski kapital, uklanjanje preostalih prepreka i kako bismo stvorili doista povoljnu klimu za investicije. Povrh toga rast moramo podržati E, pametnim fiskalnim politikama i pritom ne izgubiti iz vida ni dugoročnu održivost e, naših proračuna. Također, moramo provesti i strukturne reforme koje su nužne na tržištu proizvoda i rada kako bismo vlastite gospodarstvo pripremili za buduće izazove. Mladima Europe moramo pružiti kvalitetno obrazovanje i uložiti već danas u njihove vještine. Gospođo predsjednice, e, časni članovi Visokog doma, za svom ostavljamo krizu. Međutim, e, baštinici smo te krize i to i dalje brine. Neki su građani i dalje uhvaćeni u zamku siromaštva i, i e, socijalne, socijalne isključenosti i teško je pobjeći iz takvog položaja. Pitanje to s kojim se mora pozvati ruinsko predsjedništvo, a u smislu politika Naši napori moraju biti usmjereni u poboljšanje situacije najranjivijih među e, građanima Europe. Moramo posebnu pažnju obratiti na one zemlje i sektore koji su u najvećim poteškoćama. Trebaju nam nova rješenja za nove e, probleme. S druge strane, moramo iskriti prilike koje se pružaju. Ekonomija suradnje predstavlja veliki potencijal, no nije to razlog da ne učinimo ono što smo obećali po pitanju zapošljavanja i socijalnih prava zapošljavanje, socijalne politike moraju se prilagoditi dakle promjeni, na, promjenama na tržištu rada, ali pritom moramo zaštititi prava radnika. Okolišna politika, pitanje ozelenjivanja, kako gospodarstva, tako i europskog semestra u cjelini. To može na veoma pitljiv način doprinijeti politici rasta, ciljevima, promicanja održivog rasta i stvaranja radnih mjesta. Važna je puna provedba reformi. Važno je e, pozorno pratiti napredak u svakoj zemlji članici. Također moramo podijeliti s drugima konkretna iskustva i najbolje prakse kako bismo učili jedni od drugih. Samo nas jedna suradnja i inzistiranje na reformama i inkluzivnom rastu i stvaranju radnih mjesta može nam pomoći da dugoročno uspijemo stvoriti konkretnu dobit za svakog građana Europske unije, te da ponovo izgradimo povjerenje građana u snažnu i beričetnu Europsku uniju. Hvala vam na pažnji i hvala na doprinosu Europskog parlamenta, naročito samih izvjestitelja, raspravi o ovim važnim temama. Hvala. Hvala. A sad u ime komisije, gospodin Dombrovskis, izvolite. Gospođo predsjednice, poštovani zastupnici, Europa već sedmogodno za redom raste. Zapošljavanje je rekordno, a isto tako i nezaposlenost je rekordno niska. Što se tiče proračunskog deficita i javnog duga, to sve pada. Imamo dakle tri prioriteta, strukturne reforme, investicije i e, fiskalnu odgovornost. To funkcionira. Međutim, rizici su sve veći. Isto tako postoje pitanje održivosti e, duga u nekim zemljama. Što se tiče razloga za usporenje, vidimo neke probleme u nekim zemljama članicama. Uh, uh, uh, u nekim zemljama pak postoje drugi problemi. Imamo čitav niz strukturnih fenomena koje nismo uspjeli staviti pod kontrolu to stoji na putu produktivnosti i investicijama. Imamo isto tako neke druge izazove, a to je stanovništvo koje je stari. Promjene su brze, to sve mijenja na život i mijenja će i svijet u budućnosti. Zato moramo poduzeti određene korake, kako na nacionalnoj razini, tako i na razini Europske unije. Cilj je podizanje produktivnosti, tehnološkog rasta, isto tako mora poduzeti i čitav niz drugih koraka. Nažalost, do toga u nekim zemljama još ne dolazi. Na razini Europske unije imamo bankovnu uniju, imamo čitav niz reformi, međutim postoji još, prijedlog, postoje još neki prijedlozi koji su na čekanju. Na sastanku Eurogrupe u ranijem tijeku tjedna raspravili smo i dalje o jačanju reformi, ulaganja za konkurentnost i konvergenciju komisija će rado prilagoditi dakle, naše prijedloge kako bismo ispunili upravo te ciljeve. Upravo smo izdali procjenu u ekonomskim i socijalnim izazovima u svim zemljama članicama. I isto tako, makroekonomske neravnoteže su predmet toga. Imamo prioritete za investicije, a na temelju toga ćemo programirati kohezijske fondove. Što se tiče makroekonomskih neravnoteža, Bugarska, Njemačka, Francuska, Hrvatska, Irska, Nizozemska, Portugal i još neke zemlje. Tu postoje dakle određene ravnoteže. Cipar, Grčka i Italija su u velikim problemima. Što se Hrvatske tiče, tu je došlo do poboljšanja. Ove godine Hrvatska i dalje bilježi neravnoteže, međutim ona više nije prekomjerna što je dobra vijest u smislu pripreme za sudjelovanje u daljim inicijativama i priključenje eurozone. Neravnoteže postoji i u Rumunjskoj, to prošle godine. Dakle, nije bio slučaj, pitanje je gubitka konkurentnosti, sve većeg deficita i čitavog niza drugih problema. Isto tako ima i drugdje problema koji nas brinu. Došlo je do gubitka dinamike reformi u nekim zemljama. Konkretno Italija, ovo projeće ponio ćemo sagledati situaciju. Vidjet ćemo kakva je razina ambicije u smislu e, e, reformnih programa na nacionalnoj razini. Od 2011. na ovamo konkretno bilježimo napredak u svim članicama po pitanju oba seta preporuka. No, pitanje je dinamike reformi, kao što sam već rekao. No, mi ćemo podržati zemlje članice u tim naporima, konkretno 500 reformskih projekata u e, čitom nizu zemalja koje se planira za ovu godinu, pa i više od toga zaključak. Uspjeli smo dakle na neki način napraviti u pravom smjeru u oporavak, a isto tako slijedimo i e, održive ciljeve. Hvala gospodinu izvjestitelju i izvjestiteljima o svim novom izvješću i veselim se konstruktivnoj raspravi. Hvala gospodine povjereniče. A sada povjerenica Tisen, izvolite imate riječ. Hvala gospođo predsjednice. Ja bih kao prvo zahvalila izvjestiteljima, e, gospodinu van der Kindelare i gospođi Harken, na ova dva izvješća o godišnjem izvješću o rastu. Pozitivni rezultati u smislu ekonomskog razvoja znači sve više radnih e, mjesta. 240 milijuna ljudi e, ima radno mjesto u Europskoj uniji. To je najveći broj ikad. 6,5% nezaposlenost, a to je najniže ikad. Bar u ovom stoljeću koliko je ljudi na rubu siromaštva ili socijalne ekskluzije, sve manje. A sada je to po prvi put ispod granice koju bilježimo u 2008. Međutim, kao i uvijek međutim, ne smijemo zaboraviti da odrasta u Europi nam je svi građani koriste na isti način, kao što je rekao i gospodin izvjestitelj. Konkretno po kućanstvu prihod je još uvijek ispod razine iz 2008. u nekim zemljama. Isto tako nezaposlenost mladih je još uvijek u nekim krajevima veoma visoka, kao i siromaštvo. Upravo zbog toga, ovo što kaže gospođa Harkin u svom izvješću, poklapa se do velike mere s našom analizom. Bilježimo i vaš apel da više učinimo po pitanju e, vještina, e, novi oblici rada, integriranje na tržište ljudi s invaliditetom, ravnoteže između života i rada, čitav niz drugih pitanja. Od objave, dakle, prošle jeseni imamo, dakle, izvješća po zemljama, 27 zemalja, gdje imamo detaljniju analizu ekonomske i socijalne situacije u zemljama članicama. Već drugu godinu za redom imamo dakle provedbu europskog stupa socijalnih prava. Izvješća po zemljama daju nam predočbu o tome kako stoje stvari, koji su izazovi pred nama i isto tako vidimo kakve su reakcije u političkom smislu u zemljama članicama. Imamo isto tako i takozvani socijalni semafor. Bilježimo napredak po svih 14 pokazatelja koji se tamo bilježe. Povrh toga, po prvi put izvješća govori i o potrebama u smislu investicija za svaku zemlju članicu i konkretnije što se tiče europskih fondova. Cilj nam je da postignemo veću komplementarnost između ekonomskih politika, reformi i e, kohezijskih fondova, te politika koje se veže na to. Združenim snagama na razini europskog gospodarstva, na razini koordinacija ekonomskih politika i europskih fondovi možemo ostvariti konačno europski stup socijalnih prava i to će biti realno za sve naše građane. Hvala. Hvala. A sada u ime odbora za okoliš i e, zdravlje građana, gospodin e, Kovačev. Ima minutu na raspolaganju. Hvala. Ekonomija Europske unije raste dakle već šestu godinu za redom zbog strukturnih investicija i odgovornih fiskalnih politika. Radi se o povoljnoj klimi u ekonomskom smislu i to nam omogućava da akcent stavimo na ono što je nužno kako bi rast i zapošljavanje bili održivi, a da pritom ne preopteretimo buduće generacije dugovima. Moramo omogućiti da buduće generacije e, imaju na raspolaganju sve što im je potrebno. Postoje dakle i, i faktori i rizika. Sve starije, e, sve starije stanovništvo, isto tako e, korištenje prirodnih resursa. Naš odbor smatra da bi trebalo pokazati više odgovornosti u pristupu ekonomskim pitanjima, da nam treba i učinkovitije zdravstvo. To bi bilo važno u tom smislu. i nadzor reformi u zemljama članicama. Tu nam treba jedna dugoročnija vizija. Zašto? jer se neki put rezultati objelodane tek e, ne znam koliko godina nakon što su prvotno zabilježeni. Hvala. Hvala. A sada je gospođa Mihajlova, imate riječ iz regije. Hvala predsjedateljice. Odbor za regionalni razvoj pozdravlja pozitivnu dinamiku ulaganja i gospodarskog rasta. Međutim, brine nas da utjecaj na zapošljavanje na tržište rada nije dostatan Stoga vjerujemo da je potrebno dodatno ulagati i iz privatnih i javnih sredstava, izvora. Države članice trebale bi surađivati kako bi privukle više privatnih i javnih ulaganja u smislu izgradnje partnerstava i ostvarenja bolje komplementarnosti instrumenata i fondova Europske unije. Pozdravljamo prijedloge za višegodišnji financijski okvir i budući fondove za ulaganje. Zaključno želim naglasiti značaj ovoga svega za strukturne reforme i mislim da će biti jako važno za države članice da nastave sa strukturnim reformama. Hvala sljedeća je zastupnica Garcia Perez. Hvala predsjednice. Ukoliko se želimo baviti i rješavati izazove Europske unije, ukoliko se želimo nositi s njima, onda treba znati da europski semestar ne treba više e, se sastati s toga da država treba govoriti koliko trebaju štedjeti, e, već se na tim načinom treba zajamčiti ekonomska, socijalna i okolišna održivost Europske unije. I trebali bismo biti u stanju također i saslušati izvan ova četiri zida što se događa i shvatiti da je ljudima dosta politike štednje treba saslušati i čuti milijune ljudi koji su u ožujku izašli na ulice Europe koji traže pravedniju i egalitarniju e, e, uniju. Poslušajmo i mlade koji će u četvrtak izaći na ulice Europske ulice i žele da se borimo za protiv klimatskih promjena. Ako želimo povjerenje Europljana onda trebamo preći sa politike štednje na politiku gospodarskog rasta koji će biti jednak i egalitaran za sve. Hvala. Zastupnik eh, Ernest Urta s ovim riječ. Hvala, evo bit ću kratak. Danas je 13. ožujak, dakle, 5 dana nakon 8. trećeg, eh, kada su milijuni ljudi izašli na ulice i tražili veća prava. A to je nešto što je u potpunosti odsutno iz ovoga svega. Evo vidimo da ni povjerenik ni povjerenica nisu o tome govorili i u godišnjoj analizi rasta, jednakost, eh, spolova je samo jednom spomenuta, dakle, a tu se govorilo o razlici u mirovinama. Dakle, to ne može tako nastaviti i u sljedećem sazivu. Dakle, svaki šest mjeseci imamo analizu ekonomskog stanja, e, razvoj, gospodarski razvoj i tako dalje, ali uopće se ne uzima u obzir razlika između muškaraca i žena u plaćama, mirovinama, u svemu i svačemu. Dakle, to je za mene nepodnošljivo i mislim da, nadam se da ćemo u sljedećem sazivu imati tu promjenu. A sada e, govornici iz klubova. Imam jednu molbu. Mnogo, mnogo se ljudi javilo za riječ po ovom pitanju i molim vas doista se držite od odjeljenog vremena jer od 15 e, nadalje imamo glasovanje, a vi znate kako netom prije toga može situacija postati glasna u ovoj prostoriji, što nije baš uvijek ugodno za govornike i govornice. PPP, mm, e, izvolite, gospođa Koslovska Rajević, minuta i po. Naša hvala predsjedavajuća. Povjerenici, dame i gospodo, u svojstvu izvjestiteljice u Sjeni želim zahvaliti gospođi Harkin na jako dobrom i uravnoteženom izvješću. Također želim zahvaliti i na kvaliteti uvođenju pregovora. U izvješću su brojke i podaci koji se tiču utjecaja na tržište rada i unapređenje tržišta rada. Dakle, nezaposlenost je sve niža, imamo sve više novih radnih mjesta i svi gospodarski pokazatelji su pozitivni. No, svo blagostanje i sva dobra nisu jednako ravnomjerno raspoređeni. Još uvijek imamo stotinu milijuna siromašnih u Uniji. Razlika u mirovinama između muškaraca i žena iznosi 40%. Dakle, pred nama su i dalje brojni izazovi i Europska unija prolazi kroz digitalnu e, transformaciju što će utjecati na našu budućnost. No, imamo stotine tisuća zaposlenih u tim ključnim sektorima, a istovremeno mnogi u Europi u biti ne posjeduju osnovna digitalna znanja. Dakle, moramo raditi na oblikovanju buduće mobilne digitalne Europe. Hvala lijepa. Hvala. U ime SND-a, gospođa Arena, izvolite, imate dvije minute. Hvala, predsjedateljice. U godišnjem pregledu gospodarskog rasta dio je e, koordinacije ekonomskih politika Europske unije u europskom semestru. Znate da je za nas SID taj semestar prvenstveno usredotočen na političke proračunska pitanja, a nedovoljno na socijalna pitanja. I u biti zašto ostvarati radna mjesta ako su ti ljudi slabo plaćeni, slabo zaštićeni sa ugovorima od nula sati, čemu imati uravnotežen proračun koji se zabranjuje ulagati u budućnost, u obrazovanje, u, ekološku tranziciju, čemu gospodarski rast ukoliko on stvara sve veće nejednakosti u Europi. Nije li točno da socijalne i kulturne nejednakosti su osnovna prijetnja za demokraciju i to je nešto što doživljavamo u brojnim europskim zemljama sada? Dakle, u prijedlogu koji je danas pred nama, naravno da su ta socijalna pitanja čuta i da su podržana u okviru odbora EMPL i navešću nekoliko njih. Na primjer, bolji pristup obrazovanju, obuci, značaj dostojanstvenih plaća, značaj kolektivnih pregovora, ali tu su i važne reforme koje ne ugrožavaju solidarnost i redistribuciju bogatstava, a za kraj ostavljam i ulaganje u ekološku tranziciju. A sada zaključno želim spomenuti jedan e, amandman koji pučani žele uložiti koji za, o kojem će se glasati i koji se tiče mirovina. Prema pučanima jedini način da imamo dobre, decentne plaće jeste da se ulaže u privatne mirovinske fondove. Pa želim reći pučanima da su privatni mirovinski fondovi glavna prepreka za jednakost između muškaraca i žena. Žene danas nemaju taj stup privatnih mirovina i reći da ćemo riješiti problem mirovina privatnim mirovinama, time se još povećava nejednakost unutar Europe, nejednakost žena spram muškaraca. Dakle, mi se protivimo tim, tom amandmanu jer ima drugih načina da se riješi pitanje mirovina. Hvala. U ime ECR-a, gospodin Pekt, imate jedan minut. Hvala i hvala Tomu Van na jako zanimljivom izvješću. U mladosti smo sudjeli u svojim strankama i postavljali smo se pitanje da li će današnji mladi imati mirovinu kada dođu do toga. Mnogi mladi nas ne vjeruju taj socijalni ugovor koji smo nekada imali i koji je potreban. Današnje mirovine plaćaju on, radno sposobni ljudi. Dakle, sa starenjem sve, će biti, sve manje ćemo imati prihoda i sve više rashoda. U Belgiji se govori o rupi od 15 milijarda. Ovo izvješće upravo se bavi tim pitanjima. Dakle, koje su to mjere koje treba poduzeti kako bismo se postarali da mladi koji rade ne budu u potpunosti iscrpljeni, a da na kraju kada dođu do mirovine ne, da im ništa ne ostane. Dakle, treba reformirati sustav. Ovako je, ovakva situacija neodrživa. Ako nastavimo ovim putem, idemo ravno glavom kroz zid. Svi će u biti morati štedjeti za svoje mirovine, ukoliko doista žele imati mirovinu. Hvala u ime Aldea. Zastupnik Alve Šambon, imate minuti pol. Hvala predsjednice. Draga gospođo Tyson, hvala vam što ste došli saslušati nas. Evo, ja ću vam predstaviti jednu političku viziju, bit ću kratak na, na Španjolskom. Dakle, trebamo priznati da se u ovom mandatu treba staviti naglasak na, na socijal, izlazak iz socijalne krize i to se radi sa europskim eh, socijalnim, europskim semestrom i ja, s aspektom e, inzistirajući na socijalnim pitanjima i na zapošljavanju. I ja mislim da u sljedećem sazivu morat ćemo ići još dalje u tom smjeru. Zatim kaže se da, da su radna mjesta sve kvalitetnija, bolja nego ikada. Dobro, ali ne smijemo zaboraviti da kada imamo puno nezaposlenih u jednoj zemlji, onda to stvarno predstavlja jedan europski problem. I pitanje zaposlenosti je doista europski problem. Zatim, spomenimo nejednakosti. Tu puno toga treba reći i napraviti. U sljedećoj e, ekonomskoj i socijalnoj politici, osim ako ne bude krize, nećemo se moći baviti dovoljno tom borbom protiv nejednakosti. A i tako postoje neki aspekt koje moramo napraviti kako bismo imali socijalnu Europu, dakle trebamo imati ekonomsku i proračunsku politiku koja će biti dogovorena između europskih država članica, a isto tako moramo imati i europsku financijsku solidarnost. Borba protiv nezaposlenosti bit će jedan, jedna od ključnih tema u toj borbi. A sada u ime zelenih gospođa Lamberts ima jednu minutu i 30. Izvolite. Ne, samo jednu minutu, ispričavam se. Hvala predsjedateljice, želim zahvaliti našem eh, izvjestitelju iz odbora Econ na dobrom radu na ovom izvješću i želim eh, skrenuti vašu pozornost u ovom procesu europskog semestra na klimatske promjene. U izvješću se poziva na modernizaciju i dekarbonizaciju naše industrije, prometa, energetike i kao što smo upravo čuli od vijeća, bitna je ekološka održivost. Jer ako ne reagiramo pravovremeno, naše gospodarstvo i naše društvo će plaćati sve veću cijenu toga dok se mi budemo borili sa učincima ekstremnih klimatskih uvjeta. Prosjećam na prošlu godinu kada smo imali poplave, šumske požare, oluje i koliko su oni stajali javni proračun i javne službe. Moramo ulagati u otvornu infrastrukturu i u dobre kvalitetne usluge i u e, komunalije. Zato nam treba i fiskalni prostor kako bismo mogli provesti prava ulaganja. Hvala. Puno hvala, a sada u ime GUNGL gospođa Lopez Brmeho. Imate minutu i 30. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Tu sada gubimo priliku, izgubili smo priliku, jer građani jednostavno više ne žele slušati iste politike, politike koje su nas dovele u ovakvu tešku situaciju u kojoj se nalazimo politika štednje je bila pogreška i prava katastrofa način na koji smo postupali sa gospodarskom krizom je doveo do velikog porasta nejednakosti u Europi i to nakon drugog najvećeg porasta nakon drugog svjetskog rata. Dakle, imamo E, vladavinu hegemonije, velika je nejednakost među državama članicama i sada vidimo da je bijes jednog dijela građana se povećava. To ne predstavlja opasnost samo europskim institucijama, već ugrožava i demokraciju. I s obzirom da je situacija takva kakva je, mi to u izvješćima stalno iznova naglašavamo. Znamo da postoje milijuni ljudi koji su zadovoljni situacijom, ali očito je da ne postoji interes da se ovako nastavi. Mi znamo da nemaju svi isti tretman. Neke države članice Europske unije u njima je puno problema kada je riječ primjerice o posloprimcima i oni služe gospodarskim interesima i multinacionalkama. Hvala, a sada i ime NF-a, gospodin Zilstra na minutu i 30, izvolite. Puno hvala. Heeft de EU maar één draaiboek? Dakle, Europska unija ima scenarij za svaki slučaj uvijek treba otići u Brisel i tamo se donese neka nova regulativa i ta vrsta koordinacije u okviru europskog semestra također ojačava neprijateljsko raspoloženje prema Briselu, dakle jedinstvena valuta, odnosno uvođenjem eura došlo je do velike nezaposlenosti izvan europodručja. Mnoga radna mjesta su ukinuta, a europodručje nije e, ostvarilo svoje ciljeve. Moramo se oprostiti od eura i od središnjeg upravljanja gospodarstvom. Jednostavno je rješenje, dakle treba se usprotiviti Briselu, treba se usprotiviti centralističkom upravljanju, ali sada vidimo da je još više takvog upravljanja, primjerice kada je riječ o investicijama, o održivosti, o klimatskim promjenama, dakle sve to se odlučuje na centralistički način. Hvala. A sada nezavisni zastupnik gospodin Balco na minutu. Poštovana gospođo predsjedavajuća, puno hvala na riječi. Prosječni građanin u Europskoj uniji ne razumije što to znači europski semestar ekonomske politike. I e, dakle to su glavne brojke, ali e, dakle države članice moraju predstaviti svoje programe konvergencije i vijeće potom traži od vlada da korigiraju svoje programe prema specifičnim preporukama i da nadziru provođenje programa. Dakle, europski semestar i u okviru europskog semestra se određuje proračunska, glavna proračunska politika država članica, tako nacionalni parlamenti samo u okviru takvih semestra, takvog europskog semestra mogu donositi odluke oblikovanje proračuna je suvereno pitanje, pitanje suverenosti i to je oteto iz nacionalnih ruku. Puno hvala. A sada slijedi gospodin Ferber. Imate minutu i 30, izvolite. Puno hvala gospođo predsjedavajuća, povjerenice, uvaženi kolege. Zimski paket europskog semestra bio je doista otriježnjujuć. Glavna poruka je bila da će se rast u idućih nekoliko mjeseci usporiti. Dakle, manja je konjunktura i utjecaj na gospodarstvo će biti vidljivi, a to će ovisiti i o našem političkom djelovanju, našem političkom djelovanju prošlih nekoliko godina gdje smo profitirali od dobre konjunkture, ali i ovisiti o političkom djelovanju idućih nekoliko mjeseci. Kada pogledamo izvješće po državama članicama, čini mi se da mnoge države nisu pripremljene na slabiju konjunkturu. Dakle, najbolje godine nisu iskorištene. Francuska već e, godinama joj prijeti e, postupak zbog deficita, zbog prekomjernog deficita i e, mislim da je to doista zabrinjavajuće i postavlja pitanje zašto je Europska komisija provedbu preporuka po državama članicama i fiskalnih pravila ne provodi na stroži i nadzire na stroži način. Vi uvijek vidimo da se ponavlja ista shema, dakle izvješća su jako loša, preporuke se ne provode, a fiskalna pravila se jednostavno ignoriraju i ako ćemo tako ući u gospodarsku fazu, u fazu gospodarstva koja će biti puno lošija zbog Brexita, onda doista stojimo pred velikim problemom. Dakle, ako Europska komisija nije spremna pobrinuti se za provedbu, onda trebamo razmisliti o tome da time e, zadužimo druge institucije. Puno hvala. Sada gospodin Silva Pereira imate minutu i 30. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani kolege, ova rasprava je na ovu temu je uvijek vrlo dobar trenutak za revidirati europski semestar ali i za razmisliti o velikim ekonomskim rizicima i problemima. Izvješće koje smo danas dobili je zaista različito od inicijalnog prijedloga. Zadržan je velik eh, broj eh, prijedloga mojeg kluba i zato s velikim zadovoljstvom mogu ustvrditi da će socijaldemokrati glasovati za ovaj prijedlog eh, kakav jest sad u ovoj verziji. Hvala kolegi Van na Eh, njegovom radu postigao je zaista izvrsne rezultate. Europska monetarna i ekonomska politika mora ući u novu etapu kako bi se suočila sa trenutnom gospodarskom situacijom. Moramo postići održivi i inkluzivni rast. Isto tako moramo nadići rupe u javnim proračunima i države članice moraju činiti više za, za e, rast svojih gospodarstava i e, otvaranje novih radnih mjesta i tu je važno upravljanje javnim novcem, ali isto tako investicije i stvaranje novih javnih e, radnih mjesta su važni kao i svi drugi elementi socijalne tranzicije i ekološki elementi. ti drugi elementi moraju biti e, nametnuti jer e, socijalna varijabla e, gospodarskog rasta je od iznimne vrijednosti i zato je važnosti i zato ćemo glasovati za ovo izvješće. Ja sam bila malo velikodušnja kod gospodina Pereire zato što mu je prethodna govornica prepustila svoje vrijeme, ali sada moram dati riječ gospodinu Hoku na jednu minutu, izvolite. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća. Europa se trenutačno nalazi u e, dobroj konjunkturnoj fazi, ali isto tako imamo i mnogih problema. Moramo se suočiti sa izazovima globalizacija, tehnološke mogućnosti i demografski izazovi. Moramo sada ulagati kako bi održali E, svoju poziciju i kako bi i novim nadolazećim generacijama omogućili da žive u blagostanju. Isto tako moramo ulagati u obrazovanje, prije svega u dualni sustav obrazovanja. Postoji još puno toga što je pred nama što treba učiniti. Europska komisija je u okviru politike štednje ocijenila e, države članice ali naravno da mi znamo da je za vrijeme Kačinskog Poljska e, ostvarila dobre rezultate. Puno hvala, a sada gospodin Schaffhauser imate jednu minutu. Dragi kolege, Ako stavite nogu u frizer u kojem je temperatura minus 213, eh, a druga noga vam je na plus 200, na nuli ste, ali umrićete i to umirete od zastoja rada srca. I to se upravo događa u Europi. Osam godina je Španjolskoj trebalo da e, ponovno postigne razinu e, e, ekonomskog rasta od prije krize. Francuska je to zahvaljujući deficitu kojem više ne upravlja 2013. ponovno postigla rast. Danas postoje imperativ i europska monetarna unija ne može funkcionirati ako ne osnujemo agenciju za investicije u južnim zemljama Europe. Bez toga... Zahvaljujem, a sada riječ na minutu ima gospodin Zarjanopoulos. Hvala. U Grčkoj je Siriza e, dosta e, toga narušila. Vidimo da se više ne drže kolektivnog ugovora, i e, sve više ljudi koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme i oni zarađuju po 300 eura iako Siriza to slavi prikazuje kao uspjeh. Ja sam kao član odbora Ekon razgovarao sa gospodinom Santerom iz Europske komisije i pitao sam ga što će se dogoditi ako nećemo postići ovaj e, suficit. Onda je on rekao da ćemo onda morati koristiti europski semestar, a onda europski semestar predlaže drastične mjere koje će pridonijeti tome da e, sustav socijalnog osiguranja u državama članicama bude podrivan. Dakle, konkurentnost e, uz tako niske mirovine. Da li je to doista rješenje? rješenje. Onaj koji ima privatno osiguranje, taj će svoj novac morati osigurati ulaganjima na burzi i e, to su progresivne, navodno progresivne mjere Serize, ali kažem samo navodno. A sada gospodin Becker imate riječ na minutu i 30. Gospođo predsjedavajuća povjerenice, Zastupnici vijeća, dopustite da prvo zahvalim kolegici Marijan Haken iz Odbora za socijalna pitanja i koja također sudjeluje u radnoj e, skupini za njegu, ali isto tako u Europskoj komisiji, zato što Europska komisija ovdje odrađuje doista dobar posao kada je riječ o potrebi za reformama u državama članicama. No činjenica je da mnoge države članice ne preuzimaju svoju odgovornost i mnoge ne poduzimaju dostatne mjere. I jasno je gdje leže problemi, gdje leže hitni izazovi, ali izostaju konkretne mjere. Prije svega kada se radi o održivom osiguranju mogućnosti financija, financiranja sustava. Mislim da Europska komisija u budućnosti mora imati jedan stroži instrument kako bi upozorila države, kako bi ih podsjećala i kako bi im izricala strože sankcije prije svega onda kada ne dolazi do potrebnih reformi ili zlouporabe odnosno lošeg upravljanja i time se narušava stabilnost država članica. Pa čak se tako ugrožavaju i veće države na, na jugu Europe. Dakle, sada su nam potrebne reforme. Hvala. Hvala, a sada gospodin Ožog ima jednu minutu. Izvolite. Pani przewodnicząca, panie panowie trudno nie zgodzić Hvala lijepa. Naravno, ne možemo se ne složiti sa brojnim zaključcima koji su izneseni u ovom izvješću. Primjerice, važna su ulaganja, a ta ulaganja moraju biti na korist malih i srednjih poduzeća, a europski fondovi trebaju više računa voditi o regionalnim specifičnostima. Međutim, e, imam neke rezerve. Primjerice, ovdje smo naglasili ulogu pakta za stabilnost i rast. A već šest mjeseci govorimo o sistemskim e, manjkavostima ovog mehanizma, zato što se na vrlo selektivan način primjenjuje od strane Europske komisije na različite države članice. Još e, neke dvojbe imam koje ću kasnije s vama podijeliti. Hvala. Sada na minutu gospođa Tomc. Hvala lepa za besedo. Kot skupno smo seveda napredovali, pa vendar je situacija... Puno hvala. Naravno da smo postigli napredak kao zajednica, ali situacija od države do države različita. Recept je da gospodarstvo održimo u dobrom stanju, ali to ćemo uspjeti samo ako imamo pametnu politiku ulaganja i poreznu politiku. Ali tu moraju sudjelovati i države članice. One se moraju potruditi da dođu do socijalnih reformi. Na razini Europske unije moramo posvetiti veću pozornost demografskim izazovima moramo voditi e, brigu o tome da omogućimo pristojan život obiteljima kako bi mladi obitelji, mlade obitelji dobile pristupa stanovima. Situacija je dosta loša. Europske obitelji su temelj razvoja društva, no neke države još nisu poduzele mjere u ovome području, iako je sada na idućoj generaciji kakva će biti naša budućnost. Stoga tome moramo posvetiti veću pažnju. Hvala. Sada gospodin Rosati. Hvala gospođo predsjedateljice, povjerenice. Slažem se sa stavovima drugih kolega koje smo čuli tijekom ove rasprave, odnosno s time da Europskoj uniji predstoje mnogi izazovi. Gospodarstvo usporava, a Pred nama je nepredvidljivi Brexit, imamo trgovinske ratove i sve što to za sobom donosi, tako da moramo biti za to spremni. No, većina poziva se upućuje ovdje komisiji, ali glavna odgovornost je na zemljama članicama. Reforma tržišta rada, primjerice, ili produljenje radnog vremena, ili povećanje kapaciteta u istraživanju i razvoju, obrazovanju ili poboljšanje situacije naših banaka, naročito u zemljama članicama, to su sve pitanja o nadležnosti zemalja članica. Dakle, ja bih pozvao komisiju i naročito povjerenika Dobrovskoga da se time pozabave u preporukama po zemljama. Moramo biti ambiciozni. Puno hvala. To su svi koji su se javili za riječ, a sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. No, s obzirom da nam nije preostalo puno vremena, samo će jedna osoba po klubu dobiti riječ. E, prvo riječ dajem gospođi Maletić u ime EPP-a

hvala gospodin investimenti, di bilancio responsabile. Hvala. Provođenje doista bitnih reformi su prioritet komisije koja je prije nekoliko tjedana objavila godišnju ocjenu o gospodarskom i društvenom stanju u zemljama članicama u okviru zimskog paketa europskog semestra. Komisija e, ocrtava lošu sliku Italije i kritizira učinke našeg prijedloga proračuna, što se smatra korakom natrag u odnosu na prethodne nejednakosti, e, javni dug koji se ne smanjuje, loša produktivnost i sve, veće razlike između sjevera i juga i jedna od najnižih stopa e, zaposlenosti, velika nezaposlenost mladih e, i opasnost od preljevanja krize na druge zemlje članice. Dakle, sve to pokazuje da je Italija u sve lošoj situaciji i dakle Italija kao i druge zemlje treba promijeniti pravac i treba ju poboljšati javne financije i provoditi reforme. No, Europska komisija također mora se više obratiti onim zemljama koje pokazuju da nisu na visini preuzetih obveza. Hvala. A sada gospodin Marijas na jednu minutu. Hvala. Europski semestar je sustav uh, u okviru kojega Europska unija, naročito vijeće i komisija, zapravo se upliču u ovlasti zemalja članica, jer je ovo zapravo potpuno odvojeno od ovlasti Europske unije. I e, zapravo se time zadire i u nacionalne proračune. To se zove semestrom, ali u biti onemogućuje zemljama članicama provođenje njihove vlastite gospodarske proračunske politike. Što to sve znači? To znači sve više i više mjera štednje. Komisija nema pravo uplitati se u mirovinske sustave pojedinih zemalja članica, a postoje i vlade koje se tome protive, ali onda se one odmah stavljaju na crnu listu. I tako se Brisel upleće u suverena prava zemalja članica, dakle krajnje je vrijeme da se Brisel ograniči na vlastite ovlasti, a ostalo prepusti zemljama članicama poput mirovinskih e, sustava i proračuna jer to pa, e, spada u ruke zemalja članica. Gospodin Etheridge, govorite o visokoj nezaposlenosti mladih i o tome da plaće ne dovoljno brzo. Ali nije li to posljedica brojne radne snage, dakle ponuda i potražnja. Mnogi su otišli u Europsku uniju i mnogi traže posao i time je očito da je drugima koji su već tamo teže naći posao. Govorite o usporenom gospodarskom rastu, ali vaši ciljevi iz socijalne politike su jednako važni kao i politike rasta i naravno takvim pristupom usporavate gospodarski rast, to je logično. Ja bih predložio najbolji način za podizanje životnog standarda i za privlačenje investicija kako bismo mogli to trošiti na dobre projekte, a to je poticanje gospodarskog rasta ozbiljnim gospodarskim politikama. Nitko ne bi bio čuo za dobrog samaritanca da je on bio siromašan. Dakle, to su bili govornici u okviru spontanog javljanja za riječ, a sada u ime komisije gospodin Dombrovskis ima riječ. Uh, gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici i gospođo Čot, Hvala vam na ovoj raspravi koju sada nastavljamo u okviru dijaloga sa zemljama članicama i s kojima nastojimo iznaći zajednička rješenja za predstojeće izazove. Sada nacionalni programi reforme ili programi e, konvergentnosti trebaju se podastriti do sredinje travnja i naravno komisija poziva nacionalne parlamente, lokalne vlasti i socijalne partnere da izrade programe nacionalne reforme. Na temelju toga mi iznosimo preporuke po zemljama i to će se dogoditi dakle na proljeće u okviru europskog semestra. Dakle, radojem se i daljem konstruktivnom dijalogu s vama u sljedećim mjesecima. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine povjereniče u ime vijeća gospođa Čovt. Honorable members, Gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, Povjerenici, hvala vam na vašim izlaganjima. Osvrnuli ste se na važne aspekte i vaši doprinosi su također i bitna podloga za rasprave u vijeću jer se dotiču brojnih aspekata europskog semestra poput okoliša, konkurentnosti i socijalnih politika. Izvješće koje je objavila komisija u veljači predstavlja važan korak u sadašnjem procesu. Ono otvori podlogu za rad koji će u konačnici dovesti do usvajanja preporuka po zemljama u okviru ovog semestra. Radeći na europskom semestru i raspravljajući o preporukama po zemljama, uvijek trebamo imati u vidu da trebamo dopriti do što više građana kako bismo e, povećali osjećaj vlasništva toga među njima. Podsjećam na inicijative poduzete u tom smislu što uključuje i dijalog s glavnim gradovima i konzultacije sa socijalnim partnerima. Današnja rasprava pokazala je da, iako postoje neke razlike u stavovima, ipak postoji dosta složnosti i to mi daje vjeru u nastavak suradnje i s obzirom na predstojeće izazove, mislim da ćemo zajednički iznaći odgovarajuće rješenja za njih. Hvala vam još jednom na vašoj pozornosti. Hvala, a sada riječ dajem izvjestiteljima. Prvo gospodin Van den Kendelare na minutu i pol. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća. Dakle, ovo je politička rasprava, ali vrlo važna politička rasprava, zanimljiva i obično postižemo konsenzus kada je riječ o izazovima koji nas čekaju. Mnogi su kritizirali borbu protiv siromaštva, na koji način se ona vodi protiv klimatskih promjena i tako dalje. No, mi moramo vidjeti što će biti naši prioriteti jer samo discipliniranom politikom ulaganja možemo rješavati takve probleme. Dakle, potrebne su reforme, proračunska disciplina i ulaganja, svejedno o kojem području da je riječ. Predsjedavajuća, europski semestar, njega možemo ga nazivati mnogim imenima, ali mislim da je to prilika, prije svega prilika državama članicama da se suoče sa velikim izazovima koji im predstoje i želim poručiti vijeću da je vrlo važno da nadzire provedbu isto kao što i Europska komisija to čini. Ovo je ogromna prilika e, da prenesemo e, sve ono što je bilo dobro u 20. stoljeću na iduću generaciju. Puno hvala. Unatoč velikoj buci, jako lijepo ste ovo saželi, a sada e, gospođa Harkin ima dvije minute, samo malo. Uvaženi kolege, molim vas da saslušate izvjestiteljicu. Izvješće po zemljama se objavljuju svake godine, dakle bitno je da E, ona budu dosljedna iz godine u godinu. Dakle, tražimo od komisije da to prati. Također me ohrabruju riječi povjerenice Tyson e, koja se osvrnula izravno na neke od prijedloga u našem izvješću, naročito na pitanje siromaštva i e, na urađenje novih e, poljoprivrednih gospodarstava. Mnogi su se osvrnuli na pitanje mirovinskih sustava. Iako podržavamo univerzalni pristup e, mirovinskom sustavu i starosne mirovine, ipak vjerujemo da treba također istražiti druge mogućnosti, a jedna od tih mogućnosti je dopuniti e, mirovine po stažu sa dodatnim sredstvima. Na kraju, u svjetlu današnje rasprave o klimatskim promjenama i izazovima koji nam predstoje, tražimo da se stave na raspolaganje sredstva za modernizaciju i dekarbonizaciju industrije prometa i energetike. U kontekstu socijalne inkluzije pozivamo komisiju i zemlje članice da pojačaju svoje napore u cilju veće uključenosti osoba sa invaliditetom u tržište rada. I žao nam je što se iz toga izbacilo e, zgradarstvo iz e, dakle, glavnih prioriteta za 2019. godinu i pozivamo komisiju da iskoristi ovaj semestar kako bi pratila i izvještavala o pitanju e, socijalnog stanodavstva jer je to